Mesdames, Messieurs, bonjour. Dame i gospodo, dobar dan. Sa velikim zadovoljstvom vam najavljujem e, premijeru za naš odbor, ali za Europski parlament. Organiziramo znači takozvani citizens event, susret s građanima. Mi smo željeli europskim građanima širom otvoriti vrata europskog parlamenta i našeg odbora koji nosi naziv Odbor za promet i turizam. Došli ste danas u velikom broju Otprilike 150 građana iz svih europskih država su došli danas ovdje kako bi s nama poveli raspravu i postavili nam pitanja. Zajedno sa svojim kolegama taj dijalog nam leži na srcu. A mi smo ovdje također kako bi vas poslušali, kako bismo čuli vaše želje, kako bismo čuli vaša pitanja. Hvala gospođi Grapini koja je pozvala delegaciju iz svoje zemlje Rumunjske. Želim vam dobrodošlicu u našem odboru. Nizozemska je također predstavljena e, i to sa gostima Vin van der Kampa. Isto tako imamo i potpredsjednika Koha koji je također doveo jedno izaslanstvo. Francuzi su na dnu sale, ne znam zašto. Također ste više nego dobro došli. Imamo e, francusku delegaciju koja je vrlo raznolika. Imamo mlade studente, predstavnike sindikata. Neću dati imena. A zašto smo u ovoj dvorani željeli organizirati ovaj događaj? Zato što je promet vaš svakodnevni život. Idete e, na posao, ovisno o prometu, ovisno o prijevozu, izabiremo gdje želimo živjeti, na gradu i na selu, Naravno, prijevoz znači i čistoću zraka. To isto tako u prijevozu imamo važan proračun u znači domaćinstvu 13% otprilike troškova domaćinstava ide na prijevoz. No, u budućnosti ćemo morati promijeniti naš način prijevoza. Svi ovdje u dvorani dijelimo isti cilj da sačuvamo planet, da očuvamo planeta. U ovom trenutku klima nije u dobroj e, formi. Pred nama je izazov, klimatski izazov i zato je pred nama moralna obveza da postignemo rezultate u smanjenju emisija stakleničkih plinova. Jer, podsjećam, do 2050. godine morat ćemo za 60% smanjiti naše emisije stakleničkih plinova. Dajem samo jedan primjer, budući da ovdje imamo i predstavnike zrakoplovnog sektora. Ako ništa ne napravimo na tom eh, polju, E, nećemo moći postići rezultate jer će se znači zrakoplovni e, promet povećati tri puta do 2020. godine. Isto tako imamo i ovu europsku dimenziju. E, promet, prijevoz je otvorenje prema drugima, prema onom drugom. To nam dopušta da mislimo da preko toga možemo organizirati veliku europsku avanturu europske izgradnje. Ovdje svaki dan imamo e, na umu e, to da trebamo bolje povezati europske građane između njih. E, želimo s vama podijeliti tu strast, taj entuzijazam, a u to ime želim ja kao predsjednica ovog odvora vam zahvaliti. I sa nestrpljenjem očekujemo vaša pitanja nešto vezano uz organizaciju ovih dva sata i prezentaciju naše ekipe. Za mene je važno da shvatite da morate imati znači neke ključeve kako bi bolje razumjeli kako funkcioniraju naše institucije. Znači ova dvorana u kojoj se sada nalazite je e, znači radna dvorana Mm, e, naš posao je također i posao su zakonodavstva. Mi e, radimo na e, osmišljavanju europskog zakonodavstva. Znači, odbori znači imaju također i sastav prema političkim klubovima i to u odnosu na njihovu zastupljenost u parlamentu. Svi sastanci su javni, prenose se direktno, znači transparentnost je jedna od e, vrijednosti demokratske rasprave, to je ono što promičemo u Europskom parlamentu, a naši sastanci su se prevode na sve jezike Europske unije. To je jedna od posebnosti Europske unije da ima više jezičnih parlament koji vrlo dobro funkcionira zahvaljujući e, zbilja jednoj dobroj ekipi prevoditelja, molim i za pljesak, budući da će oni s nama biti cijelo poslijepodne. Pred vama, dragi građani, imate također i e, cijeli niz europskih zastupnika iz svih e, klubova ovdje kako se e, ovdje predsjedajućim stolom e, odvija cijela organizacija, znači imate potpredsjednike, gospodin Kor je potpredsjednik i imamo gospodina Rikea, potpredsjednika koji će stići vrlo brzo. Znači imamo prvi, drugi, treći, četvrti potpredsjednik. Nakon toga Imate također i e, važne osobe u okviru odbora koje ćemo nazvati koordinatorima. Koordinatori su e, malo specifični zastupnici jer je njima u zadaći da definiraju političku liniju svojeg kluba i to organizirajući raspravu. Mi ćemo ih ovdje citirati prije svega imate Wim van der Kampa, evo molim vas da se dignete, koji je koordinator najvećeg političkog kluba Europske, Europskog parlamenta. Zato isto imate gospodina Izmala Ertuga koji je koordinator za politički klub socijalista i demokrata. Nakon toga imate gospodina Roberta Zilea koji je koordinator političke skupine EKR. Er. Nakon toga gospodin Telička koji je koordinator za klub ALDE, to su liberali. Zatim imamo koordinator zelenih gospodin Jakob Dalunding. Imamo u okviru našeg odbora i cijeli niz drugih članova zastupnika. Oni su stručnjaci za promet i turizam i moći ćete im postaviti čak i škakljiva pitanja. Zašto smo za danas za ovu raspravu izabrali e, ovu posebnu temu? Zato što e, moramo e, raspravljati o budućnosti prometa i prijevoza u Europskoj uniji. Zato smo organizirali raspravu od dva sata a isto tako smo e, praćeni na društvenim mrežama. Imamo također i ovaj e, događaj, e, taj događaj se može vidjeti preko interneta pomoću web streaminga, a također možete postaviti pitanja preko društvenih mreža i našim zastupnicima i gostima. Imamo dvije faze ovog sastanka. Prvo će nam Europska komisija govoriti o budućnosti prometa u okviru Europske unije. Europska komisija je predstavljena e, u osobi gospodina John Erika Pake. On je zamjenik glavnog tajnika komisije i on ima veliko iskustvo na području prometa. Nakon toga ću riječ dati vama, građanima u dvorani. Moći ćete postaviti sve sva pitanja koja želite postaviti i zastupnicima i koordinatorima. A isto tako ćemo izabrati i nekoliko pitanja koje će nam građani poslati preko društvenih mreža. Ako imate e, komentare preko Twittera, znači imamo hashtag future for tran. Svi imaju znači taj hashtag, a u drugom dijelu sastanka dati ću riječ e, gospodinu Xavieru Tokenu. On dolazi iz e, organizacije Fabrik de Mobilite. Po, reći ćete nam e, kakva je to organizacija. Nakon toga ćemo povesti raspravu sa građanima. Zaključit ćemo raspravu i malim sažetkom onoga što se događalo tijekom dva sata. Moram vam reći onima koji će uzeti riječ, da ću biti neumoljiva. Imate samo 10 minuta na raspolaganju jer danas moramo dati riječ i građanima, a vi, dragi e, građani, također imate zadatke kad se javite za riječ. Molimo vas da nam kažete od kuda dolazite, da nam kažete ime, prezime i da glasno se predstavite. Imate li kakvih pitanja vezano uz ovu metodu rada? Onda možemo odmah početi. Dajem riječ na 10 minuta. Stavit ću svoju štopericu gospodinu Jean-Eriku Pakeu koji je zamjenik glavnog tajnika Europske komisije. Imate riječ. Hvala gospođo predsjednice, hvala gospođo Deli. U Europskom parlamentu vrijeme je dragocjeno, ja ću se pridržavati ovih deset minuta. Moram reći da ovaj dijalog e, koji odbor TRAN organizira sa građanima danas poslijepodne je upisan u širi proces dijaloga između institucija Europske unije te također nacionalnih i regionalnih administracija te građana o budućnosti Europske unije. Taj dijalog je pokrenut u ožujku eh, ove godine od strane Europske komisije i također eh, je dijalog eh, parlament uključio u ovaj dijalog te nacionalne vlade. Prije nekoliko dana smo imali sastanak Europskog vijeća u Taljinu i imamo također i prodržavanje tog dijaloga kroz različite događaje. Jedan ovakvih događaja i današnje poslijepodnevno sastajanje. Na takav način će građani moći sudjelovati u e, budućem projektu budućnosti e, Europske unije. Što se tiče budućnosti Europske unije, ova tema je dobro izabrana budući da je transport e, ono što čini da je Europa stvarna, realna. U Europi građani žive, rade, studiraju, idu na praznike, posjećuju druge zemlje, no europski projekt e, nije samo e, nije prirodan, nego prije svega politički proces koje nose ljudi, te također može biti izložen i kritikama te može se poboljšati naravno. Ovo je e, svrha ovog dijaloga o budućnosti Europske unije koje je Europska komisija pokrenula i koji će se e, produžiti do 2019. godine. U tom kontekstu mogu reći da je transport centralna tema. Radi se o sektoru e, koje građani dobro poznaju, svakodnevno se njime služe i zbog toga da dijalog danas mora se usredotočiti na sadržaj europskih politika, no isto tako i na bolji način e, artikuliranja e, europskih politika na području prometa u Europskoj uniji i drugim i drugih politika politika na regionalnoj razini, no isto tako i na lokalnoj razini, posebno u gradovima. Taj rad, ta artikulacija raznih politika mora uključiti znači ne samo javni sektor nego i industriju i tako dalje sektor prometa je najinteresantniji sektor koji odražava izazove vezano uz koherentnost i sinergije što se tiče ovih različitih odgovornosti na privatnoj i na javnoj razini. Promet eh, je na raskrižju skoro svih europskih eh, politika ne samo prometa, ja bi u više načina ocrtao izazovi za budućnost. Moram reći da je promet upisan u srce europskog gospodarstva. Naši sustavi prijevoza su vrlo visoko kvalitetni sustavi koji e, također podržavaju konkurentnost e, europskog gospodarstva i društva. E, što se tiče gospodarskog rasta i zapošljavanja promet također igra ključnu ulogu. Radi se o sektoru koji omogućava e, europskom gospodarstvu da se razvije. E, gospođa Deli je govorila da e, promet igra odlučujuću ulogu u budućnosti svijeta. A što se tiče dionika u prometu moraju osigurati gospodarski rast, ali koji mora biti održiv i sa socijalnog i sa okolišnog i klimatskog aspekta. Politike koje e, provodi Europska unija mm, e, koja je dovela do e, znači potpisivanja sporazuma iz Pariza i provedbe, znači to se sve upisuje u takvu politiku. Imamo znači i e, istovremeno posao koji se obavlja i pregovori koji se obavljaju u okviru i isto tako na području pomorskog prometa u okviru imoa I europske politike e, e, imaju upisane kao prioritet održavanje našeg okoliša i klime. Ovdje također imamo i pitanje svakodnevnice koja je odražena u prometu. Na tom E, nivou moramo imati znači artikulaciju onoga što se radi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Imamo naravno masovni prijevoz željeznički u velikim gradovima, imamo izazove vezano uz elektrifikaciju e, prometa, imamo također i izazove povezane sa digitalizacijom. Sve su to izazovi kojima je potreban europski okvir, ali koji se onda na poseban način implementiraju u regijama, gradovima i to e, što je e, bliže moguće i operatorima i korisnicima prometa što vi jeste. Ja ću e, završiti jednim direktnim primjerom kako je europska politika prometa važna i koliko se brine za korisnike. Prvo, radi se o europskoj vozačkoj dozvoli, radi se o tehničkoj normi, vrlo te, e, specifičnoj normi, ali koja najučinkovitiji način nam omogućava e, da ju proširimo kroz cijelu Europe, ali je također upisana i u veliku ambicioznost Europske unije što se tiče e, cestovne sigurnosti o, imamo instrumente kako bismo bili još ambiciozniji i smanjili broj žrtava na europskim cestama. Drugi primjer je e, znači e, zrakoplovni prijevoz. Imali smo znači tržište koje se osmislilo tijekom 90. godina i ako danas možemo e, E, pri, priuštiti putovanja avionom za skoro sve građanje. To je isto tako e, proizvod znači jedinstvenog europskog prometnog prostora koji je onda iznjedrilo i cijeli niz kompanija. To je zajednički napor kako bismo e, ponudili jako važnu ponudu na području prometa ono što je važno je da imamo europsko zakonodavstvo koje se onda deklinira i na nacionalnim i drugim e, razinama i to e, kompanije se moraju predržavati tog, tih zakona. Ako na primjer imamo kašnjenje aviona, onda građani imaju pravo na odštetu i u tom smislu se e, zbilja vodi briga o pravima građana. Evo, nadam se da imam još malo vremena i zaključio bih sljedećim. E, mogu reći da izazovi sljedećih mjeseci i godina je iznalaženje dobre ravnoteže između učinkovitog e, sektora prometa koji će biti konkurentan i koji će stvoriti konkurentnosti našeg gospodarstva i naših tvrtki koji će stvoriti znači nova radna mjesta. S druge strane imamo e, okolišnu učinkovitost i klimatsku učinkovitost, a s druge strane moramo imati na umu tu elektrifikaciju prometa. To je projekt koji je Europska komisija zbilja nosi kao jedan prioritet. Imali smo e, sljedećih e, tjedana ćemo imati prijedlog vezan u osmišljavanje alata za e, mobilnost sa najnižim mogućim stopama emisija. Taj instrument će se proširiti na kamione. E, taj sektor je bez normi u ovom trenutku u Europskoj uniji. Isto tako ćemo proširiti investicije u infrastrukture kako bismo omogućili elekt električnim e, vozilima da se e, implementiraju u Europi, a omogućiti također i postavljanje tih mjesta za punjenje električnih e, vozila. Naravno, u tom smislu inovacija na automobilske industrije je izuzetno važna, te Europska komisija ih e, poziva da iskoriste sve ovo kako bismo stvorili najkonkurentniju automobilsku industriju koja bi odgovorila na sve ove izazove okolišne, gospodarske i socijalne. Hvala. Hvala vam na ovome. Hvala što ste uveli raspravu, a moram vam također i reći da u našem odboru imamo i tajništvo. Tajništvo su ove osobe koje vidite predamnom. Evo, Suzanne, zovem ju Suzan, koja je e, šefica jedinice i i koja ima ključnu ulogu u pružanju podrške radu ovog odbora. Mogu reći da u okviru tekstova imate cijeli niz tehničkih aspekata i 100% izvještaja su zakonodavni i to direktno utječe na vaše živote. Hvala tajništvu, a ovdje imamo i predstavnike Europske komisije koji su uvijek prisutni, e, često s njima surađujemo, također imamo tu prisutne i e, predstavnike vijeća. Oni predstavljaju stajališta država članica. Jesu li ovdje? Ne, u ovom trenutku nisu. Otvaram raspravu, a sada dajem vama riječ kako biste nam rekli koja su vaša očekivanja, što očekujete od nas, kojim problemima se trebamo pozabaviti. Naravno, uvijek je teško eh, prvi probiti led. Dajem vam riječ, evo, osoba u dnu sale, molim vas, eh, mikrofon. Dobar dan svima, naravno, E, nije lagano prvi govoriti. U Francuskoj imamo znači e, regulaciju e, u okviru prvog i drugog željezničkog paketa vezano uz kargo, teretni promet. Želio bih znati kakva je bilanca što se tiče udjela na tržištu s jedne strane željeznice, s druge strane cestovnog prometa u okviru ovog, ovih željezničkog paketa. Možemo li dobiti vaše ime? Zovem se Olivier. Znači, bilanca ove deregulacije teretnog prometa. Postavimo si pitanje da li bi bilo bolje zadržati znači, povijesne e, operatore, a ne krenuti sad u taj snažni eh, liberalizam. S druge strane, postavljamo si pitanje kako u regijama koje su geografski različite možemo organizirati učinkovit promet koji će e, štititi okoliš. I treće, nešto što je važno za mene živimo u gradovima koji su izgrađeni u 19. stoljeću kad e, automobili skoro i nisu postojali. E, shvatili smo da od 2000. godina da su e, se poveć, da se povećala dužina automobila ili širina za 15 centimetara i da li bismo mogli osmisliti e, europske zakone što se tiče ovih dimenzija automobila jer na kraju se više niko ni ne može parkirati u gradu. Možda je to anegdotski, ali u svakom slučaju kad vidimo živimo u Belgiji ili u gradovima na sjeveru Francuske, to pitanje je itekako važno i to može biti veliki problem. Hvala Olivije. Znači pitanje četvrti željeznički paket, da li su e, znači konsekvence vrlo straše, znači što se tiče ova pitanja e, okolišna i klimatska da li su uzeti u obzir e, u ovim, ovom paketu i isto tako mjesto e, automobila i dimenzije automobila budućnosti. Evo uzet ću još neka pitanja. Gospodine Možete li se predstaviti, reći nam od kuda dolazite? Ja dolazim iz Rumunjske, ja sam inženjer po... Evo. Možete li ponoviti, molim vas? Evo, zovem se Ulisi, dolazim iz Rumunjske, ja sam inženjer po profesiji. Mi smo građani tekako povezani s prometom. Promet je jedan, jedna od e, vitalnih aspekata na ovom planetu za svakog građana i zato bih htio postaviti nekoliko pitanja. Dolazim iz zemlje u kojoj e, autoceste nisu tako razvijene i moderne kao u nekim drugim zemljama Europske unije, što zapravo znači da su ceste puno manje lijepe ali često govorimo o ekologiji i o e, prometu, o emisijama CO2 i sada se ja pitam postoji li zapravo neka uredba na razini Europske unije kojom bi se kontrolirao i regulirao e, promet e, robom. Ja smatram da bi se trebalo koristiti više struje, da bi se taj promet trebao većinom odvijati željezničkim putem. Također kada govorimo o samoj struji, nju možemo dobivati i iz obnovljivih izvora energije. Dakle, moje prvo pitanje je usmjereno vezano na konkurentnost. Zašto ne donesemo uredbu koja bi nas potaknula na korištenje određene vrste energije u prometu tako da ne stvaramo prevelike razlike između pojedinih država članica Europske unije. Naime, postoje neke države u kojima su davanja i trošarine iznimno visoke i upravo zato dolazi do e, nelojalne nepravedne konkurencije kada se odlučuje o tome koje sredstvo prometno sredstvo koristiti. Hvala. I zadnje pitanje, molim vas, e, e, Dobar dan, Fabris Vanson. Ja sam ovdje kao građanin, te isto tako e, poduzetnik, startuper na području bicikla biker.fr i radimo znači na dijeljenju bicikla između pojedinaca. Ovdje postavljamo pitanje inovacije na području prometa, isto tako politika povezanih sa inovacijom, te inovacije koje se e, primjenjuju na male strukture koji znači strukture koje imaju malo sredstava ali puno e, talenata što sa složenošću E, znači modaliteta pristupa e, europskim fondovima mi smo mala struktura i nemamo mogućnosti da zaposlimo stručnjake kako bismo onda e, mogli na pravi način popuniti i osmisliti dosje znači što se tiče inovacije Moramo biti pragmatični, čini mi se kako bi ti e, ta financijska sredstva postigla ciljeve same inicijative u malim strukturama. Hvala pitanja inovacije kako napraviti da sutra imamo e, puno više tvrtki start up a vezano uz njihova ograničena financijska sredstva na početku stvaranja da u ovom trenutku E, mi smo, e, se nalazimo u Alzasu i znači e, upravo provodimo rasprave vezano uz stvaranje financijske strukture imamo pokušavamo znači s jedne strane imati privatna partnerstva isto tako i javna partnerstva no pitanje bicikla postavlja također i pitanja što se tiče provođenja europske politike možemo vidjeti da što se tiče ovog pitanja nema globalnih aktera, a ovdje imamo predstavnike mm, studenata koji su briljantni, koji puno toga znaju i mislim da je to možda i e, pitanje nedovoljno povezivanja nečega što dobro ne funkcionira i pitanje pragmatizma. Hvala, pokušat ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Ponavljam pitanje. Prvo, pitanje četvrtog e, željezničkog e, prometa i liberalizacije za isto tako svakodnevnog prometa. Znači ovaj dio povezan s okolišem. Zatim pitanje mjesta automobila Imamo li promišljanja na tom području, a povezano je sa dimenzijom automobila i vozila. Nakon toga imamo pitanja o pravovremenosti e, uvođenja e, teretnog prometa željeznicom, a ne cestom. Isto tako imamo znači pitanje konkurentnosti i znači e, pitanje povezano s oporezivanjem goriva. I na kraju imamo to pitanje inovacija. Postavljamo si pitanje hoćemo li sutra imati europske velike tvrtke, takozvane GAFA. Evo, gospodin Wim van der Kamp, a nakon toga gospodin Telička. Evo, izvolite. Mogu li govoriti na nizozemskom? U redu. Dakle ovako, znači vratit ćemo se na njezemskom. Ja bih htio odgovoriti na neka od ovih postavljenih pitanja, prvenstveno kada je riječ o četvrtom željezničkom paketu. Dakle, do sada e, smo raspravljali i donijeli četiri željeznička paketa i ovaj zadnji je usvojen, ali vam iskreno moram reći da su države članice pomalo spore u provedbi tih paketa e, države članice, e, pogotovo kada je riječ o francuskim željeznicama, moraju napraviti još mnogo toga kako bi u svoje politike ugradili odredbe iz željezničkog paketa, a za to treba još vremena. Kao što znate, francuske željeznice nisu veliki ljubitelji otvaranja tog tržišta i to je jedno od razloga zbog kojih se usporava sa svime time. Druga stvar koju želim reći, a to je da u, na razini Europske unije postoje dvije vrste e, znači, zakonodavnih akata, a to su uredbe i direktive. Direktive, znači znači koje recimo e, moraju biti prenesene u nacionalno zakonodavstvo kroz e, znači odluke u nacionalnim vladama ali činjenica je da se na taj način na neki način gubi nekakva zajednička europska slika zato što se mora uzeti u obzir supsidijarnost to je pomalo teška riječ a mi smo ti koji ne možemo odlučiti o svakom pojedinom e, parkirnom mjestu svih mogućih mjesta i općina u svakoj državi. I zato puno puta građani misle da je to sve u našim rukama, a nije istina. Dakle, mi ne možemo sve razriješiti i to je u rukama lokalnih i regionalnih vlasti. Bez obzira na to, Europska komisija ima razvijen program za novonastale tvrtke, za start-upove. Znači, postoji ta komponenta koja je iznimno bitna, a to su e, nove tehnologije i inovacije. I u svakom slučaju svi vaši zahtjevi će biti saslušani na nekoj razini. Zahvaljujem. Samo jedna observacija što se tiče četvrtog željezničkog paketa. Da, on je usvojen na odboru za transport Europskog parlamenta u kojem su različite političke skupine. Socijaldemokrati nisu e, glasovali za obveze javnog prometa e, jer trebamo i socijalna jamstva koja nisu bila sadržana, sadržana u e, jamstvima za javne usluge i upravo zbog socijalne i teritorijalne fragmentiranosti nama je to bilo važno Dakle, e, politička rasprava se odvija u ovom odboru i na jednoj takvoj raspravi smo jutros vidjeli da su ciljevi Pariškog sporazuma i Kopa 21 doista vrlo ambiciozni, ambiciozni i pokušavamo smanjiti za 30% e, E, i onečišćenje koje nastaje od prometa. Nije to lako postići, doista moramo e, daleko ići u našim zakonodavnim prijedlozima e, i provjeravati da države članice poštuju preuzete obveze iz Kopa 21. Pa prema tome to jest prostor za političku raspravu u kojoj Europska unija e, ima doista teške e, rasprave i vodit će e, stranke različite debate, a vi se trebate pobrinuti da vaši političari djeluju kako vi želite. Evo, mi e, nećemo imati danas ovdje takvu živahnu raspravu, ali važno je da, da odgovorimo na pitanja. Što se tiče liberalizacije i željezničkog paketa, mislim da ste čuli od kolege već da Neke države članice nisu baš dobre u provedbi. Provedba nam je važna, ali da, svakako jesmo za liberalizaciju, želimo funkcionalno unutarnje tržište, e, a unutarnje tržište donosi velike koristi, rast, radna mjesta i mogućnost odabira za potrošače. Ja kao pojedinac želim imati mogućnost odabira i Za mene nema dvojbe da je liberalizacija potrebna. Ja se ne slažem s kolegom iz SND-a e, u vezi socijalnih elemenata i e, što se tiče veličine vozila, želimo li mi to uopće regulirati? Mislim da ne to nije nešto za čim bismo trebali težiti, jer u tom slučaju biste regulirali duljinu vozila, veličinu sjedala i tako dalje. Dakle, vjerujem da e, proizvođači odražavaju situaciju s tržišta. E, važno je da e, se pobrinemo za dodanu vrijednost i za standarde, standarde okoliša i socijalne standarde. E, što se tiče parlamenta, ja bih počeo od pitanja e, koja prijete da e, naruše situaciju na tržištu, a trošarine i carine su takve da vjerojatno neki i ne žele harmonizaciju. No, što se tiče struktura i financiranja e, od strane Europske unije i financiranje inovacije svakako i to želimo želimo da e, sve bude bolje za e, korisnika i naravno da morate osigurati sustav koji možete nadzirati i kontrolirati tako da nema e, nikakvih ispada da nema prijevara i tako dalje ali vrlo često se dogodi da za podnositelje zahtjeva administrativni teret je zapravo najveći na nacionalnoj razini to ne bi smjelo biti ne bi smjelo biti da je nacionalna razina kompliciranija u tom pogledu od institucija Europske unije Mi ćemo vam sada dati samo po jednu minutu za izlaganje. Dobro, ja ću onda kratko. Što se liberalizacije tiče, mislim da e, možemo vidjeti da je u Ujedinjenoj kraljevini liberalizacija imala negativne posljedice, a konkurencija se e, E, izgubila i e, u željezničkom prometu i u, e, u drugim državama. Dakle, u svakom slučaju je problem i prekograničnog prometa. Mi bismo trebali i više cijene to će sve s vremenom vjerojati postati, vjerujem postati jeftinije putovanje vlakom. Zahvaljujem. Da, bilo bi zaista izvrsno da imamo pravedno tržišno natjecanje u Europskoj uniji. 100% e, e, znači željeznica plaća pristojbe u Europi, a samo mali postotak autocesta plaća zapravo dađbine u Europi. To, ono, to je ono što željeznicu čini na neki način skupljom, a cestu jeftinijom. E, to nam je donijela liberalizacija. Ja sam u potpunosti protiv monopola, to je istina, ali pak s druge strane E, činjenica je da je vrlo vjerojatno da će se u budućnosti neki oblici e, prometa znatno srozati, da će se neke rute morati zatvoriti. Dakle, danas postoji 23.000 tisuće putnika, zahvaljujući 23 tisuće putnika koji e, su nam omogućili da se održe neke trase, zahvaljujući tome što su se angažirale lokalne vlasti. Hvala lijepa predsjedateljice i poštovani gosti. Evo nekih e, odgovora na pitanja e, ako još možda niste dobili. Dobro je pitanje postavljeno o startupima i mislim da treba razmotriti financiranje novonastalih e, kompanija i srednjih i malih poduzeća nije to lako jer naravno lobiranje uvijek ide u korist većih najprije. A započeli smo razgovor o tome kako pomoći onima koji e, tek započinju e, poslovni život. E, pitanje je kako promijeniti situaciju u gradovima kako manje koristiti automobile. Trebamo povezati neke stvari jer ljudi eto tako smatraju da e, trebaju imati svatko svoj automobil pitanje je možemo li mi možda dijeliti e, naše automobile i kad jednom e, se uspostavi dobra praksa u gradovima kako to pomoći kako to e, financirati i i dakle emisije javni e, prijevoz i tako dalje. Sve je to povezano, neću više. Hvala lijepa. Hvala vam e, i kažu mi da imamo i pitanje s Twittera. Da, na Twitteru se događa koji je šta. Dobili smo pitanje u različitim temama. Najčešće se radi o e, o automobilima, autonomnim automobilima e, i kako zamišljamo e, da će se e, to odvijati u budućnosti, tko su zagovornici, je li to kraj normalnog ili standardnog privatnog automobila, kako će se recimo budu li se dijelile vožnje nadzirati to, taj mali prostor vozila e, da se izbjegne agresivnost a vozilo je bez nadzora što dogodili se nesreća hoće li autonomno vozilo žrtvovati recimo pješaka ili život e, svojih putnika hvala Evo, uzet ću još jedno pitanje. Netko je dignuo e, ruku. Moje ime je Kraman dolazim iz Njemačke. I moje pitanje je sljedeće. Kada govorimo o zakonu o homologaciji, e, u tom zakonu je predviđeno da sva vozila Dakle, moraju proći ponovnu homologaciju kada dođe do nekakvih preinaka na samom vozilu, kada se naprave neke preinake. Znamo da su vrlo česte izmjene na samom vozilu, e, njih je oduvijek bilo, a sada je zakon donesen o ponovnoj homologaciji po pitanju tih vozila. E sada, Mene sada zanima postoje li neki nadzorni organi koji će u tehničkom smislu provjeravati takve izmjene i mogu li oni e, zaista provjeriti e, hoće li ta vozila i dalje biti čista kao što su bila na početku. Hvala, imamo zbilja puno pitanja vezano uz autonomni samovozeći automobil. Imamo dvostruko pitanje e, na Twitteru kako ćemo stvoriti europske vodeće tvrtke, novonastale tvrtke i kako popratiti njihov rast. Dragi građani u ovom odboru, mi pokušavamo anticipirati budućnost, zbog toga je naš odbor odlučio da stvori e, e, prvu europsku nagradu novonastale tvrtke na području mobilnosti. ćemo e, znači u veljači 22. veljače ćemo dodijeliti tu nagradu. E, svi znamo da je postoji jedna velika tvrtka, BlaBlaCar, vezano uz e, znači, dijeljenje transporta, a to će biti znači otvoreno od početka studenog sve novonastale tvrtke koje žele moći će e, predstaviti svoje projekte imat ćemo članove žirija Imat ćemo također i predstavniku, e, predstavnicu poduzeća iz Berlina, isto tako estonsku ministricu zadužena za digitalne tehnologije i druge članove, oni će se pozabaviti znači tim vezama između novonastalih poduzeća i mobilnosti i ta velika nagrada Grand Prix će biti sljedeće da e, tvrtke koje odgovaraju okolišnim kriterijima e, društvene uključivosti znači mobilnost mora biti dostupna svima nemamo se tu mlade i stare s jedne ili s druge strane svi moraju e, imati mogućnost e, da imaju dostupno i da budu mobilni znači na osnovu tih kriterija ćemo odlučiti o pobjedniku Danas smo govorili također i o jednom e, e, važnom kriteriju cestovnoj sigurnosti. Znači, e, sto, znači imamo dramu, znači 125 tisuća mrtvih i e, deseci tisuća osvjećenih. To je nešto što e, je zbilja katastrofalni rezultat i ne želimo e, to prihvatiti. Što se tiče digitalnih tehnologija, 60% novonastalih poduzeća su na području mobilnosti. Što se onda događa? Te tvrtke ne ostaju na europskom tržištu, nego odlaze u SAD. Ono što smo mi odlučili da je pokušamo ih zadržati na europskom tržištu. Što se tiče Eh, eh, autonomnog automobila. Gospodin Ismail Irtuk će nam objasniti to pitanje. I tri glavna pitanja gospodine Irtuk. Da li samo vozeći automobil eh, u slučaju prometne nesreće tko je odgovoran vozač, onaj koji znači operatir interneta, proizvođač automobila? ko znači u odnosu na osiguranje to su izuzetno važna pitanja kad govorimo o homologizaciji. Imat ćemo priliku vam odgovoriti i na ta pitanja kratko. Ja, herzlichen Dank zunächst mal für die Frage zum Puno hvala na ovim pitanjima. Dakle, kada je riječ o znači, automatiziranim i povezanim vozilima, trebamo napraviti razliku između različitih stadija razvoja takvih vozila. Kada je riječ o potpuno automatiziranim vozilima ili poluautomatiziranim, znači poluautomatskim vozilima. Dakle, sada smo u drugom stadiju. Imamo takve, takozvane sustave pomoći, pomoću kojih se može voziti. Znači, možemo izaći na javne površine, na javne ceste. Nakon toga imamo razno razne oblike e, pomoćnih sustava pri kočenju, pri upravljanju i tako dalje. Možemo reći da je to znači e, poluautonomna vožnja, a onda imamo vizu iz budućnosti, a to je sjesti u automobil, sjesti u vozilo koje će nas samo samca to odvesti na odredište. No, možemo reći da E, je to još daleko od nas, ali treća faza nije baš toliko daleko, a treća faza bi značila ne dotaknuti volan. Na primjer, nalazimo se na nekom mjestu gdje, ne znam, uđemo u vozilo, nećemo morati dotaknuti volan, ali on će znati kamo nas treba odvesti. To je jedna verzija iz budućnosti, no do tada moramo razjasniti čitav niz odredbi sa zakonodavnog stajališta. Osim toga, moramo razjasniti i pitanja koja su vezana uz odgovornost, uz e, znači prenošenje u nacionalna zakonodavstva, uz prilagodbu nacionalnim zakonodavstvima i tako dalje. I upravo zato možemo reći da još naša povjerenstva i odbori imaju puno posla, a mi očekujemo od Europske komisije neki prijedlog zakona o mogućim načinima reguliranja tog pitanja na europskoj razini. Također imamo i mm, istraživanja na nekim drugim područjima odnosno po pitanju takozvane nove vrste homologacije. Nama nedostaju nove mogućnosti, provođenja testiranja, nove mogućnosti istraživanja i na temelju toga moramo vidjeti kako će u budućnosti izgledati odobrenja za plasiranje na tržište. Kada govorimo o tom takozvanom znači povezanom vozilu ili pak autonomnom vozilu, možemo reći da su to jako velike mogućnosti promjene mobilnosti na povoljan način za naše građane. E, to nam može olakšati e, kretanje javnim površinama zato što znamo da je je danas svaka osoba koja je e, umrla na našim cestama je osoba previše. I to trebamo razriješiti. Hvala. Niste nam rekli što će pokretati e, autonomni automobil budućnosti. Da, kada govorimo o tim tehnologijama budućnosti, Činjenica je da se moraju razraditi sustavi, a ne znamo koje će biti gorivo koje ćemo koristiti u budućnosti. To je vrlo političko pitanje na koje će netko trebati dati odgovor u budućnosti. Svi znate e, za one skandal mm, s dizelom i zato ćemo mi biti ti koji definitivno nećemo možda se zalagati za ovakvu vrstu goriva kao što smo i do sada, nego pak za visoke, visoka tehnološka rješenja, korištenje elektronike ili pak prirodnog plina ili pak neke druge vrste goriva. Ne znam, to će se još vidjeti, ali kada dođe taj trenutak onda ćemo morati računati i sa prikladnom infrastrukturom. Na primjer, gdje će se električna vozila moći puniti? koliko tih e, znači, postaja za punjenje ćemo moći osigurati našim građanima, koliko njih će e, zapravo omogućiti industrija. E, što će biti sa tim svim motorima sa unutarnjim izgaranjem koji će možda u nekom trenutku nestati. Dakle, morate znati da će doći i do određenih gubitaka radnih mjesta, ali i stvaranja novih radnih mjesta zbog novih električnih tehnologija. Dakle, to su sva pitanja na koja ćemo morati odgovoriti, postaviti neke nove temelje i onda na temelju toga raditi možda e, nekakav, nekakvu mješavinu svih mogućih tehnologija, ali to je što da preuranjeno reći. Hvala. Sada gospođa Revelon, da što se tiče zakonodavnog teksta, upravo je predmet e, trijaloga vezano uz prijedloge što se tiče transparentnosti, kontrole i sankcije kad govorimo o nepoštivanju. Isto tako imamo i te nove testove u stvarnim uvjetima koji bi trebali biti učinkovitiji. E, nacionalna tijela za homologizaciju će igrati vrlo važnu ulogu. A e, u okviru istražnog istražne komisije mi smo govorili o tome da moramo imati e, europsku e, agenciju e, koja onda uključuje nacionalne vlasti kako bi imali poštivanje svih pravila istih pravila na nivou Europske unije. Gospodin Telička, izvolite. Hvala vam lijepa. Možda ću uspjeti odgovoriti na dva pitanja. I jedno je bilo o tome kako ćemo stvoriti zagovarati? i kako ćemo uh, dobiti šampione. No, dakle, mi nismo uh, ovdje da bismo odlučivali za potrošača mi nećemo davati prednost nikome na tržištu, ali želimo da, se, da su svi sukladni s normama i kriterijama, kriterijima koje mi e, zadajemo. Pa prema tome, o tome se treba pobrinuti. Mi trebamo samo utvrditi da talentirani ljudi ne odlaze, osigurati da ne odlaze u Silikonsku e, dolinu, nego da djeluju ovdje i da ćemo e, ih imati ovdje i da će one osnivati novonastale kompanije, startupove. Prema tome, e, tvrtke e, bi jednog dana mogle postati šampioni, postati odlične. Dakle, stvari u tome da budu kompetitivni, e, bez obzira što pogodi automobil, je li to električna energija ili se radi e, o vodiku ili nešto drugo. To će urediti potražnja i tržišna utakmica. Hvala gospodine Telička. Gospodin Pake mora otići. Dati ću mu mm, riječ na nekoliko minuta kako bi u ime Europske unije odgovorio na ova vaša vrlo e, relevantna pitanja. Hvala. Ja ću se usredotočiti na tri pitanja. Prvo vezano uz znači teretni željeznički promet. Imamo tu tehničku, e, tehnički aspekt interoperabilnost. E, pokušavamo stvoriti e, znači okružje gdje će teretni željeznički promet postati konkurentan na duge, znači na E, znači cijelom teritoriju Europske unije. To je jedan od glavnih e, izazova europske prometne politike. Znači želimo teretni promet preseliti s cesta na, e, željeznič, na željeznicu. E, u tom smislu moramo imati ambicioznije ciljeve i na europskoj i nacionalnoj razini. Što se tiče inovacija, ovih novonastalnih kompanija, start-upova, vrlo sam impresioniran ovom nagradom koju ste ustanovili. E, taj prijelaz između ideje, e, znači novonastale kompanije, te proširenje tu je izazov što se tiče Europske komisije imaju izravne izravna financiranja koja nisu uvijek pogodna start apovima, no u okviru e, plana ulaganja, znači u okviru plana Juncker te također u okviru drugih instrumenata politike znanstvenih istraživanja e, obzor 2020. godine imamo također e, mogućnosti financiranja kako bismo sa e, znači tvrtke prešle sa razine start-upa na razinu srednjih poduzeća. Što se tiče E, povezanog vozila, autonomnog vozila. Mogu reći da je to područje inovacije koje sadrži e, nevjerojatan e, potencijal. Na to E, pitanju radi Europska komisija i vi u okviru e, vašeg odbora. Mogu reći da se je taj sektor sad u e, pravom bumu i razvija se i u ovom trenutku nije još vrijeme došlo za ustanovljenje zakonodavnog okvira. Hvala gospodine Pake. A sada ću dati opet ponovo riječ građanima. Hvala gospodine gospođo predsjednice. U ime sindikata CŽT. Ja bih nešto rekao vezano uz socijalni dumping. Mogu reći da e, svi radnici u tom sektoru su pogođeni dumpingom. Imamo prisutnost u vlakovima, u javnom prijevozu i tako dalje. Znači imamo dumping što se tiče kvalifikacije, edukacija, e, dumping što se tiče sigurnosti. Imamo također i manjak ljudi, ponekad ljudi jednostavno nemaju pristup e, prijevozu. Govorili ste o tome da imamo te poteškoće u pokretanju aplikacija i tako dalje. Europske politike su e, znači e, poticale taj socijalni dumping, porezni i sigurnosni dumping. Govorilo se o tome da smo stvorili dobro zakonodavstvo i da su e, države one E, koje su odgovorne, no mislim da, su, da je odgovornost na obje strane. Kad govorimo o ovim okolišnim pitanjima, ako želimo da onaj koji manje zagađuje bude konkurentan, onda moramo imati na umu da u ovom trenutku imamo cestovni e, promet e, nije tretiran na isti način kao urbani promet koji zapravo plaća cijenu Evo, to sve moramo imati na umu kad e, e, znači, govorimo o korisnicima tog prijevoza. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. Ja dolazim iz Njemačke, imam dva pitanja. Prvo pitanje je sljedeće koje se tiče autonomnih vozila. Kakve su namjere i kakva je situacija sa Bečkim sporazumom i sa revizijom tog sporazuma iz 1978. A što se tiče drugog pitanja i autonomnih vozila, mene zanima e, jedno pitanje vezano uz tehnološki razvoj. Dakle, postoji li možda neka druga mogućnost da e, stvorimo visoku e, komunikacijsku tehnologiju putem svjetla između vozača i vozila? Hvala, dva velika pitanja vezano uz e, socijalni dumping. Moram reći da u ovom odboru se svi slažu da je socijalni dumping e, otrov europske izgradnje europskog projekta. Nakon toga imamo različite ideje vezano uz rješavanje tog pitanja e, socijalnog dumpinga. Pitanje je da li danas je došlo vrijeme da zakonodavstvo ide u tom pravcu stvaranja socijalne Europe sa snažnim okvirom gdje ćemo imati znači najviše norme što se tiče sigurnosti građana, e, i e, zaposlenika i tako dalje. A s druge strane imamo vijeće koji ne razmišljaju uvijek na isti način kao i mi, ali ponekad možemo dobiti ono što želimo. Što se tiče društvenog e, dumpinga, moram vam reći da u okviru našeg odbora isto tako volimo e, raditi na paketima, imamo željeznički paket, imamo također i paket mobilnosti. To će biti veliki izazov, a u okviru toga morat ćemo u budućnosti ponovno potaknuti građane da putuju vlakom i da zavole vlak. Bez obzira što se tiče e, zrakoplovnog e, prijevoza, low cost kompanije ponekad su puno privlačnije, ali vlak je taj koji uvijek stvara win-win situaciju što se tiče okoliša i tako dalje. Kad govorimo o vanjskim troškovima i e, socijalnoj konkurentnosti, naravno nije normalno da određeni sektori plaćaju više od drugih. Nije normalno da cestovni promet e, ne uživa i neke porezne olakšice kao drugi sektori. Znači ovdje u tom smislu imamo i taj projekt Eurovinjete, ne euro poreza nego euro vinjete. A zadnje pitanje vezano uz autonomna vozila. Postavili ste pitanje da li već ti automobili komuniciraju između sebe, da li razmjenjuju informacije. Da, one već, e, ti automobili već komuniciraju i već smo suočeni sa povezanim automobilima. Imamo također znači i polu automatsko vozilo koje će doći 2012. 21. E, godine, a gospodin Ertug je jasno odgovorio što se tiče e, znači sigurnosti nećemo moći imati samo vozeći automobil ako ne riješimo pitanje podataka znači samo vozeći automobil ne može jednostavno e, voziti cestom ako ne dobije informaciju o tome da će se na primjer upaliti crveno svjetlo hvala sada gospodin Wim van der Kamp izvolite zahvaljujem predsjedateljice dakle taj sam koncept socijalnog dampinga jedan od koncepata oko kojeg moramo biti poprilično oprezni. E, ponekad e, ljudi previše pokušavaju e, zapravo svrstati sve pod tu pasku socijalnog dampinga. Dakle, ja smatram da je to ponekada i pretjerano. Kao što znate, E, ovo naše unutarnje tržište sastoji se od 500 i nešto milijuna građana, a liberalizacija je ta koja mora imati na umu i socijalne aspekte koji se moraju posebno razmotriti. Predsjednik komisije Juncker je na prijedlog povjerenika Tejsena rekao da bismo možda, da ćemo možda u budućnosti morati stvoriti nekakvu Europsku agenciju za socijalna pitanja koja će se baviti e, radnim uvjetima te socijalnim standardima. Ja sam nizozemac i moram vam reći da me tu i tamo iznenadi kada vidim u kakvim uvjetima rade radnici u Francuskoj. Dakle, moram reći da oni imaju poprilično rigidna pravila. Mi smo imali jako puno e, problema sa našim pilotima iz KLM problema u Francuskoj, zato što u Francuskoj znači, piloti rade po vrlo rigidnim radnim vremenima, dok smo mi u Nizozemskoj možda fleksibilniji. Dakle, ja ne želim ovdje zatvarati e, oči pred tim problemom, ali moramo biti iskreni, moramo govoriti otvoreno. Mi živimo u jednom dijelu svijeta gdje postoje bolji radni uvjeti za naše radnike. Dakle, možda ako pogledate na koji način se radi i u SAD-u ili u ovom zapadnom dijelu Europe, ali to ne znači da ću ja umanjivati taj problem socijalnog dumpinga. Kada ćemo razgovarati o ovom paketu za mobilnost, razgovarat ćemo i o radnim uvjetima, ali smatram da bi se trebala uvesti neka fleksibilnost, posebice kad je reč o Francuskoj. Gospodine Dalunde, izvolite. Zahvaljujem. Evo, što se tiče tih autonomnih vozila, ja smatram da postoji jako puno prednosti kada je riječ o sigurnosnim mjerama. Autonomna vozila su ta koja će imati puno više sigurnosnih, e, sigurnosnih aspekata s obzirom na to da recimo više neće postojati umor kao jedan od ključnih momenata e, dolaženja do nesreća. Što se tiče samog dampinga, socijalnog dampinga to je još jedan veliki problem Mislim da moramo uzeti u obzir i neke druge stvari kada je riječ o autonomnim vozilima. Naime, trebamo uzeti u obzir i broj automobila koji će se smanjiti po glavi stanovnika, zato što će nam to omogućiti da možda više osoba koriste jedan automobil. Rekao bih da moramo razmatrati i to pitanje, zato što bi auti trebali e, raspolagati manjim brojem, gradovi trebali raspolagati manjim brojem automobila i da bismo trebali također raditi i na novoj tehnologiji. E, ta nova tehnologija bi možda mogla e, biti razrađena prije nego što mi razradimo ove nekakve pravne i zakonske aspekte. E sad ovako, bitno je razraditi i pitanje tko će sve moći voziti taj auto, odnosno upravljati mobilom. Dakle, to je nešto što se mora razraditi puno prije nego sami e, pravna pitanja. Zahvaljujem. Evo ja bih sada htio odgovoriti na pitanje ovog njemačkog e, građanina. Dakle, kada je riječ o sporazumu iz Beča iz 1978. ja bih rekao da e, se revizija trebala napraviti već prije nekog vremena. E, zato što danas e, voža, zato što će u budućnosti možda vozači biti ti koji neće sami upravljati i kontrolirati cijelo vozilo. Već i danas postoje pomoćni sustavi, recimo pri kočenju ili upravljanju, a e, tada dolazi do prebacivanja odgovornosti. Više nije sva odgovornost na vozaču, nego također na tim automatiziranim sustavima. E, dakle, ti automatizirani sustavi će morati prepoznavati ne samo sigurnost vozača, nego također i e, onih svih koji se nalaze oko automobila u prometu kao što su biciklisti ili pješaci. I u tom trenutku moramo vidjeti kako ćemo, kako ćemo te odredbe iz Bečkog sporazuma. E, jer mi smatramo da bi se trebalo što više autonomnih e, mjera uključiti u naša vozila već i danas kako bismo smanjili sve moguće ljudske pogreške na minimum. Ovdje je recimo riječ o e, svjetlima, o kočnicama, o upravljanju i tako dalje, ali činjenica je da se moraju regulirati i sama ponašanja vozača. Dakle, oni su ti koji neće moći reagirati u određenom trenutku kada sustav preuzme kontrolu, ali možda će nekim pokretom ruke e, se moći moći, ne znam, dati nekakav znak da automobil reagira u određenom smjeru. To su još rješenja na koja moramo, e, rješenja koje trebamo iznaći i također moramo pronaći odgovore na neka druga važna pitanja. Zahvaljujem. A sada prelazimo na e, našeg e, drugog gosta, to je znači gospodin Tokan, koji je ravnatelj tvornice za mobilnost koji će nam sada reći upravo o čemu se radi, čime se oni bavi, što proizvode i kakve su njegove vizije mobilnosti za budućnost. A onda ćemo nakon toga prijeći na e, drugi krug pitanja i odgovora. Izvolite. Predsjedateljice, gospođe i gospodo, ja ću vam e, nešto govoriti o mobilnosti. Želio bih vam e, opisati što ja vidim da, odnosno kakva ja mi vidim da bi mogla biti budućnost mobilnosti za nekoliko godina. Dakle, možemo se fokusirati na budućnost urbane mobilnosti, na biciklima, ali e, ja ću radije govoriti o trendovima koje analiziram već godinama koji se sad već e, ubrzavaju. E, dakle, prvo govorimo o ekonomiji dijeljenja, ali govorimo i o e, poremećajima. Prvo, moram reći da smo u proteklih nekoliko godina doista kod mladih ili mlađih osoba e, zamijetili revoluciju. E, mlade osobe se ponašaju drugačije nego što smo se mi nekad i ako istražujemo u Sjedinim državama, Europske unije i Japanu, e, kad pitamo e, koji su to e, predmeti kojih, bez kojih biste mogli. recimo, ljudi kažu ne bih mogao bez kompjutera ili bez pametnog telefona, ali vjerojatno mogu bez automobila. Pogledamo li pogledamo li vozačke dozvole, pokazat ću vam također nešto, odnosno u Briselu zamjećujemo da je u jednom desetljeću se smanjila, o, smanjio ovaj plavi stupac jer ljudi e, ne smatraju više da moraju početi voziti s 18 godina i to je sve češći trend u državama koje su razvijene i što se tiče dijeljenja možemo dijeliti doista sve i možemo govoriti e, o blabla e, karu dakle on je za sada jedan jedinstveni te vrste i e, doista je to nevjerojatno jer je razrađena metoda koja pokazuje da ljudi imaju više povjerenja u suputnike, u blablakaru ili vozače nego u susjede, u svoje kolege ili kontakte na Facebooku. Dakle, tako je dobre čvrsta ta platforma i može se vjerovati da ljudi imaju povjerenja i e, dosta se ulaže u te carpooling sustave. Evo, to je jedan e, skugla, a znamo i da je to nešto znači, na razvoju čega sad radi i Facebook već godinu dana. Dakle, pitanje je koliko daleko se može stići s tim carpoolingom, e, kako se on natječe s tradicionalnim e, sredstvima prijevoza i e, zapravo E, smatralo se da Blablakar ne može nikoga ugroziti, međutim vidimo sad jednu evoluciju koja se događa gotovo u trećoj dimenziji dijeljenja sustava e, dijeljenja automobila nakon prvih platformi u Švicarskoj, Njemačkoj, Belgiji Sad dakle e, ulazimo u, razdoblje platformi car sharinga. E, I u Briselu koji je gotovo pa postao i glavni grad car sharinga u svijetu e, i osim dijeljenja automobila evo jedne situacije iz Grenobla stotine automobila e, dijele e, ljudi, ali isto tako i infrastrukturu e, i recimo autobusi na duge pruge su jedna vrsta infrastrukture i sad imamo automobile, imamo i kamione, ali i ovakve autobuse e, na autocestama recimo u Njemačkoj to nije transport e, na tvrtka, to je tvrtka e, koja se temelji samo na informacijama. ono što se također koristi su drugi elementi infrastrukture kao parkirališta na primjer i na taj način se i smanjuje potreba za parkiralištima ako se prijevoz dijeli. Evo sada što kakvi su poremećaje, odnosno e, što su disrupcije ne znam jeste li čuli za GAFU. Google, Apple, Facebook, Amazon. Nijedno od toga nije iz Europe. Što je šteta? Ali možda vam je poznato nešto drugo. NATO? Ne. Netflix, Airbnb, Uber, Tesla, NATO. to čak raste i brže nego gafe. Jer oni za svoj rast koriste gafe. A to je sve vrlo zanimljivo. Evo što je napravila Danska. Danska je e, postavila prvoga digitalnog ambasadora. Mijenja se ne samo transportni e, sektor, ali i transportni sektor. Za Uber ste naravno čuli, o tome se puno govori. Možda je dobro imati te disruptore, jer e, moramo priznati da se stvari nisu e, u nekom pogledu tako brzo mijenjale. Recimo, e, ovaj vikend će se jedan vijadukt e, zatvoriti u Briselu i moralo se naći nove solucije samo za taj jedan vikend. Ali naravno, dolazi do e, poremećaja na lokalnoj razini. Što se tiče povezanosti, to je treći element o kojem ću govoriti. Dakle, unatoč distruktorima sve je dobro povezano. E, povezano je i carpooling i car sharing, e, dynamic pricing i sve ostalo se može povezati svi ti čimbenici tako dobro povezani opet e, dobrim dijelom nisu iz Europe preko milijardu ljudi dnevno koristi Google Maps dakle ne možete e, zamisliti koliko je povratnih informacija e, recimo ovo je Google Maps Timeline. Google zna sve o mojem životu. E, znaju da sam jučer gledao Cirque du Soleil, bio s prijateljima na piću i ostao dva sata. Znaju da sam vozio bicikl dva i po kilometra e, i posljednja ključna riječ o kojoj smo već govorili. To je automatizacija. E, usred te disrupcije krećemo s automatizacijom. Dakle, to može integrirati sve e, sa, u sistemu e, koji upravljaju privatni partneri recimo e, e, što se Tesla tiče dovoljno će biti e, uploadati novi softver ne morate ići više kod mehaničara dakle u Feniksu u Sjedinim državama već Idući tjedan započinje se e, sa samovozećim vozilima e, i spomenut ću još i novi ekosustav, ali jedan čimbenik nedostaje, to su javni proračuni. Tu su proizvođači automobila, car sharing platforme, zatim velike informatičke tvrtke Google, Apple, Microsoft i tako dalje i toga bi bismo trebali biti svjesni. Još jedna stvar koju ću spomenuti Dakle, tvornica mobilnosti započela je e, kao jedan e, startup e, i imat ćemo otvoreni ekosustav i ako je netko zainteresiran mora prvo proučiti ekosustav sličnih ima u Ujedinjenoj Kraljevini i u Njemačkoj i problem je u tome da startupi trebaju i političku podršku ne samo financiranje. Oni trebaju i zakone, naravno da trebaju financiranje, ali to nije sve. Hvala vam lijepa, ugodan dan. Hvala na ovom predstavljanju prezentaciji koja nam jasno govori da je mm, tehnološka revolucija nešto što u potpunosti mijenja našu e, svakodnevnicu, da li je znači e, gospodarstvo dijeljenja, e, kolaborativna ekonomija, ekonomija budućnosti. To je mišljenje zastupnice, ne predsjednice. Moramo e, definirati što je to znači ta nova kolaborativna ekonomija. Ja bih se tu osvrnula i na taj socijalni izazov i pitanje socijalnog dumpinga. Gospođa Rovodalon eh, pozna vrlo dobro ta pitanja i dati ću joj riječ. Imali smo pitanje vezano uz to i o tome također trebamo razgovarati. Hvala gospođo predsjednice, to će omogućiti da malo uravnotežimo stajališta europskih zastupnika što se tiče ovog važnog pitanja socijalnog dapinka. Kad gledamo sektor e, prometa, onda e, dva važna pitanja su okolišna i socijalna pitanja. Što se tiče ovih socijalnih pitanja, imamo stajališta koja su raz različita i ti aspekti moraju biti analizirani i u okviru odbora za zapošljavanje Europskog parlamenta i našeg odbora za promet i e, turizam. Ja se ne slažem sa gospodinom Wim van der Kampom da e, su prava u radnika u Francuskoj rigidna prava. Mislim da e, moramo zaštititi prava radnika i mislimo da bi takav sustav prije svega trebali imati na europskoj razini to e, je zaštita građana od liberalizacije naravno to je političko mišljenje o paketu mobilnosti imamo cijeli niz socijalnih tekstova koji trebamo analizirati. Imamo i naš tekst, oprostite što ću sad malo ući u tehničke detalje, a to radi se o reviziji upućenih radnika, direktive o upućenim radnicima. i tu moramo misliti na prava svih radnika na europskoj razini. E, moram reći da ovdje u parlamentu stajalište različito, mi smo predstavnici političkih klubova i pregovaramo kad zajedno e, se nađemo oko stola. Hvala. E, vidim da su građani digli ruku, pa ću im dati riječ. Izvolite. A evo sad ću staviti štopericu. Hvala, dolazim iz Pariza. Postavljam pitanje vezano uz mobilnost, e, to dovodi u pitanje i ekonomske sustave, ali isto tako je podjelu, e, znači e, isto tako i naša privatna prava kako imamo znači zaštitu privatnih naših privatnih pa, prava a drugo je povezano za e, sigurnost imamo znači te kibernetičke napade je li znači mobilnost postala ranjiva hvala drugu ruku sam vidjela da se digla gospodin e, u zelenoj tvid jakni hvala Želio bih vam postaviti pitanje koje se tiče urbane mobilnosti, ali i također e, socijalne pravičnosti. Ja sam vidio da imamo raspravu e, u Europi vezano uz besplatnost e, javnog prijevoza i to je prisutno u javnoj raspravi europskih država. Želio bih znati koje je vaše stajalište vezano uz znači besplatnost javnog prijevoza. I isto tako koja su vaša predviđanja za budućnost? Hvala. Na, vaš, na desno od vas. Izvolite. Da, ja bih također se želio nadovezati na ovo pitanje besplatnosti javnog prijevoza. Da, što se tiče e, vlaka, mislimo da je to zbilja najekološkija vrsta prijevoza. Mislimo da besplatnost vlakova bi značila mobilnost za sve. E, previše ljudi još uvijek živi ispod e, praga siromaštva i zbog toga bi e, besplatnost značila pristupačnost prijevoza. Ono što sam rekla E, kao što sam rekao, znači kad smo e, imali besplatnu, e, znači besplatnost vlakova, onda smo imali 175% povećanja korištenja vlakova. Isto tako više vlaka, znači manje automobila na cesti i to znači isto tako ko koristi za turizam. Kako to postići? Imamo primjer u Belgiji oprostite, ističe vam malo vrijeme. Ako država nadoknadi štete SMCB-a, znači belgijskih e, željezniča, onda imamo trošak od e, milijardu eura, imamo znači te troškove vezan, ali isto tako imamo troškove koji se e, miču vezano uz proizvodnju samih e, e, karata i isto tako šaltera i mislimo da kad e, imamo još i neke druge troškove koje su povezane s tim koji su iznose 2,5 milijardi i mislim da bi u tom smislu mogli u potpunosti uvesti besplatnost vlakova u Belgiji. Zahvaljujem. Evo ja sam student također iz Pariza ali ja nisam za besplatan javni prijevoz. Dakle, ja sam e, zapravo za korištenje e, javnog prijevoza, ali uz određenu naknadu, dakle e, da se na neki način povežu, da se poveže sav javni prijevoz, tako da sa istom iskaznicom, istom kartom možemo koristiti sav javni prijevoz, kako u Parizu, tako u Berlinu i tako dalje, i koristeći određene komunikacijska sredstva za povezivanje. A sada da čujemo jednu djevojku. Da, evo, također e, ja dolazim iz Pariza. Možemo reći da smo u ovoj raspravi e, izložili znači jednu razliku između dva načina prijevoza, a to je ili pak cestovni ili željeznički promet. A mi imamo u Parizu i razvoj još jedne vrste prometa, a to je riječni promet. E, također imamo i e, taksije ili autobuse, no s druge strane postoji takozvani taksi na vodi. Dakle, što mislite o e, vodenom prometu, vodenom javnom prijevozu u gradovima sutrašnjice? Idemo sad još jedna djevojka tamo od Ostraga. Zahvaljujem, govorit ću na nizozemskom. Ja studiram u Parizu i Evo, kada sam slušala ovu prezentaciju, postavila sam si sljedeće pitanje. Dakle, govorili smo o olakšavanju e, prometa u budućnosti, znači e, bla bla, kar ili slično. Dakle, to su nekakve olakšice koje su uvedene kroz te nove inicijative i to je nešto što je pozitivno. Ali postoje i neka fizička olakšanja, fizička poboljšanja koja olakšavaju takvu vrstu prometa. Trebalo bi osigurati sigurna mjesta e, gdje se može koristiti taj promet. Naime, ja kao djevojka se ne osjećam sigurno na nekim mjestima, e, na nekim mjestima susreta i zato mislim da bi se trebalo osigurati znači sigurna mjesta za recimo blakar. Evo, sada ćemo čuti ovog plandića. Ja se zovem Sebastian. Dakle, evo još eh, bih se nadovezao na ova dva pitanja koja su prethodno postavljena. Dakle, bit ću brz zato što imam samo jednu minutu, a imam problema i govoriti u javnosti. Zato ću biti jako brz. Promet je odigrao jako eh, konkretnu i važnu ulogu u europske povijesti, ali ja se pak eh, s druge strane pitam kada ćemo zaista imati ambicioznu politiku koja će e, se očitovati i e, ne samo na željezničkom, u željezničkom prometu nego i u svim oblicima prijevoza. A drugo pitanje se tiče takozvanih nesigurnih kategorija. Postoji još uvijek prevelika socijalna nejednakost kada je riječ o mobilnosti. Postoji jako puno načina sudjelovanja u javnom prometu, javnom prijevozu kroz takozvanu ekonomiju dijeljenja, ali činjenica je da netko za to mora platiti. Što možemo napraviti za sve one osobe koje su zapravo isključene iz nekakvih, e, e, iz nekakvih tih e, općih mjesta? Evo, možemo reći da imate jako puno podataka i pitanja koje ste nam dali. Recimo, jedno od njih je kibernetička sigurnost. Dakle, autonomna vozila sutrašnjice, e, ako ih netko napadne u tom kibernetičkom smislu, činjenica je da ćemo biti velikim problemima. Potrebno je stvoriti Europsku agenciju za kibernetičku sigurnost. Što se tiče besplatnog prometa, besplatnog javnog prijevoza, ja mislim da bi to u neku ruku mogla biti prednost. Mi smo usporedili ovdje različite vrste ulaganja koje bi trebale biti osigurane. E, govorili smo znači i o tim tako takozvanim društvenim automobilima. Ne znam kako to funkcionira u Belgiji, ali mislim da e, bi možda i moglo funkcionirati e, ti načini da se osiguraju e, besplatni javni prijevozi. Znamo da su i na nekim drugim mjestima prisutne osobe koje nemaju dovoljno mjesta kada je riječ o samoj energiji, niti za znači, grijanje, recimo, niti za korištenje električne energije, a kamoli kada govorimo o mobilnosti. Riječ je o o, to, o 8 milijuna znači tih osoba koje su u nesigurnim, u prekarnim radnim e, i životnim uvjetima i koje ne koriste e, zapravo taj javni prijevoz zato što žive u područjima u kojima je taj javni prijevoz za njih preskup, a onaj ko nema pristup mobilnosti možemo reći da je odsječen od svijeta. E, ne može se povezati s drugima i dolazi do rascjepkavanja društva. Ovdje nije samo riječ o teritorijalnoj rascjepkanosti nego i o socijalnoj rascjepkanosti Također postoji i razno razne rasjepkanosti kada je riječ o digitalnim tehnologijama. Kada govorimo o tim autonomnim, automatiziranim, povezanim vozilima, to bi moglo dovesti do daljnjeg rasjepkavanja društva. Ne samo među mladima, nego i među pripadnicima različitih društvenih statusa. Dakle, riječ je o mnogima koji neće moći imati mogućnosti koristiti takva vozila iz budućnosti. I ja moram biti brza, iako sam predsjedateljica ovog odbora, moram mm, poštovati vrijeme koje imam na raspolaganju. A sada mm, molim kolege da nam daju odgovore na ta pitanja. Gospodin Van der Kamp, izvolite, imate riječ. Evo, prvo e, što se tiče zaštite privatnosti. Europska unija prihvatile, odnosno donijele uredbu o zaštiti privatnosti e, i tehnički je razvoj međutim tako brz da je zaštita e, privatnosti koji puta upravo u pozadini određenih e, problema. Treba biti oprezan i e, ne iskrcati sve svoje podatke na Google. Vozite li se biciklom kroz e, Brisel? E, zapravo vjerojatno i ne slučajući što činite odajete informacije o sebi E, dakle, e, Evropska unija, a to nije niti zadatak, neće nuditi besplatni javni prijevoz. E, recimo, imamo modernu, suvremenu ženu koja je gradonačelnica Pariza, koja radi nešto na tome. Alleen enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die toch tot Dakle, lokalne vlasti u Parizu trebaju se za to pobrinuti. Kao što rekao ranije, ne možemo vam baš previše eh, obećati u tom smislu. A što se tiče Interraila i to je bio jedan eh, projekt koji je u Nizozemskoj bio i kontroverzan jer u eh, Nizozemskoj ljudi smatraju da je previše toga besplatno ili jako jeftino i na taj način dostupno. Međutim, ako imate 18 godina, vjerojatno vam je jako zgodno putovati Evropom. Gospodin Telička sada. Hvala Van der Kampu. Jednu stvar trebamo sasvim jasno reći. Ne čini mi se da bi i jedina skupina u ovom parlamentu se odrekla socijalnih e, prava i prava radnika. Međutim, u nekim slučajevima, u nekim vrstama prijevoza e, se zlo, zlorabi e, zakonodavstvo i s druge strane ono što vidimo u socijalnom dumpingu isto je što i protekcionizam u Europskoj uniji vidimo fragmentiranje unutarnjeg tržišta i nacionalne države poduzimaju individualne mjere koje imaju posljedice i na unutarnje tržište i na nas kao potrošače slažem se s gospodinom van der Kampom. Ako jedna država to želi, a to je u redu, ali ne postoji e, besplatni javni prijevoz. Pogotovo ne u državama u kojoj je 2 do 3% e, deficita u javnim financijama odnosno moramo osigurati da određene vrste transporta poput željeznice se u najvećoj mogućoj mjeri emancipiraju. Govorili smo puno o socijalnim poveznicama i zaštiti okoliša. A ja sam o tome govorio u svom izvješću o zrakoplovnoj strategiji. Indeks konektivnosti u Europskoj uniji mora osigurati da imamo konektivnost za pojedince, klijente, građane i mislim da taj indeks konektivnosti kao izračun će uskoro postati stvarnost. Gospodin Kramer, vrlo brzo molim. Govorilo se o dizel gorivima E, naravno e, nakon dizel skandala trebamo europsku kontrolu što se tiče socijalnog dumpinga imamo situaciju s vozačem iz Rumunjske koji vozi u e, Njemačkoj, Nizozemskoj i Francuskoj po osam tjedana na minimalnoj plaći. To je praktički ropstvo. Imamo tahografe, možemo vidjeti vrlo jasno gdje je bio, kud je vozio i mora mu se isplatiti ne rumunjska nego njemačka minimalna plaća. Naravno, nema besplatnog prijevoza. Može ga se subvencionirati za đake, za studente, ali moramo osigurati mobilnost kao temeljno pravo. Ja sam iz Njemačke. 18 centi subvencija je za dizel mogli bismo to uložiti e, za pomoć siromašnima i studentima i to bi sigurno bila znatna pomoć. Ali natjecanje između operatera je e, ključno i trebamo ga podržavati pogotovo u željezničkom i cestovnom e, prometu. Hvala vam lijepa gospodine Kramer. Gospodin Koch. Hvala lijepa. Išli smo e, iz Pariza od točke do točke e, i uvijek koristili jednu istu kartu. E, treba imati informacije o operaterima, javnim i privatnima i kupovati karte za više načina prijevoza odjednom. Ako nemamo, ako ne nađemo rješenje, nećemo imati odgovarajući zakonski tekst 2020. godine. I e, važan nam je i prekogranični transport za cijelu Europu. I konačno posljednja pitanja društvene mreže od društvenih mreže ćemo tražiti i neke odgovore a e, dakle što se tiče slobodnog transporta svakako ćemo i e, teritorijalne fragilnosti svakako ćemo isto neka pitanja reći oprostite što ponovno uzimam riječ ali moram s obzirom na ono što smo čuli upravo kad znamo da države kao Njemačka i Francuska imaju zakone kako bi prava bila za radnike ista u obje zemlje, da se znači francuski radnici plaćaju isto kao i e, znači strani radnici, onda je prokazivanje država je neprihvatljivo. Vi Europski parlamentarci se isto tako odgovorni što se tiče besplatnog e, i javnog prijevoza. Ja ne govorim o besplatnosti nego o socijalnoj tarifikaciji. Moramo imati situaciju gdje studenti mogu slobodno ili besplatno e, pristupati javnom prijevozu jer oni će sutra koristiti te, e, taj javni prijevoz sti i naviknuti se da koriste takav prijevoz, a ne automobile. Što se tiče platforme, radi se o međunarodnim platformama i e, ne podvrgavaju se pravilima možemo reći da u tom smislu nemamo nikakvih e, znači e, poveznica što se tiče e, hijerarhije radi se o znači samostalnim poduzetnicama koji su radnici u okviru tih platformi što se tiče ove ekonomije platformi mi želimo dijeliti bogatstvo a ne siromaštvo hvala u zelenom gospodin ja sam Alfons, student iz Pariza, vidim da u ovoj raspravi smo puno govorili o vozilima i rješenjima u okviru javnog prevoza kako bi odgovorili na probleme e, gužvi, a ja bih također želio govoriti o zagađenju jer e, javni prijevoz i mnogi autobusi su e, oni koji zagađuju. U Londonu imamo znači regulaciju automobila, E, koja je e, vrlo snažna. Od 2016. je gospođa Hidalgo to uvela u Parizu, no u određenim četvrtima i u sektorima imamo znači mogućnost vožnje, ono što si postavljamo kao pitanje da li ne bismo trebali osmisliti zajedničku europsku politiku, a ne da to bude u e, nadležnosti država članica time bi e, uspjeli se riješiti automo, e, autobusa i javnog sektora koji dosta zagađuju. Mislimo da bi to trebalo izaći iz nadležnosti gradova koje ponekad usvajaju kontradiktorne politike, a to se sviče svih nas, svih građana. Hvala. Ja ću ponovno uzeti riječ kako bi svjedočio vezano uz znači ove platforme ekonomije dijeljenja. Ova ideja besplatnosti je nešto što možemo podržati. To ćemo mi implementirati u novoj verziji bajkera. Mi govori, razmišljamo o korisnicima i načinu korištenja. Mi nismo sad tu eh, predatori Besplatnost je izazov, mi osmišljamo novu verziju i mislim da danas možemo možda i složenije razmišljati te iznaći besplatna rješenja, no isto na primjer nekakve dodatne sustave koje bi se onda plaćali. Možemo e, znači e, izaći iz tog okvira s jedne strane sve e, mora biti pristupačno javno, s druge strane e, divlji kapitalizam. Moramo pomiriti te dvije verzije. Oprostite, molim vas kratko da što se tiče inovacije, čuli smo liberalna stajališta koji, e, koja govore o tome da svojom magičnom rukom tržišta to sve reguliraju. Na početku treba puno novaca, talenata, ekipa, ali prije svega novaca. I to je nešto što je izuzetno važno. Financiranje je jako važno. Ja bih se vratio na pitanje prostorne raspecekanosti i frakture Ovdje imamo te organizacijske izbore organizacije prostora. E, kad e, govorimo o rješenjima, onda moramo i kritizirati naš sadašnji sustav organizacije prostora. U nekim e, državama u Europskoj uniji, e, posebno u Francuskoj smo imali znači politiku prostornog uređenja, a sad trebamo vidjeti što ostaje od produktivnih funkcija u srednjim gradovima. Potrebe za mobilnost su se udvostručile i možda bismo u tom smislu trebali imati bolju prostornu ravnotežu. Hvala. Gospodin e, e, u dnu sale, na lijevo, ne želite govoriti, povlačite. Dobar dan. Moje pitanje je e, socijalno pitanje. Govorili smo o besplatnosti javnog prijevoza kako bismo svima E, učinili javni prijevoz pristupačan a u tisku u javnosti, u medijima se postavlja pitanje e, spolnog zlostavljanja i uznemiravanja u, javnim, u javnom prijevozu. E, imamo veliki postotak žena koja govore o svojim iskustvima spolnog uznemiravanja a nakon e, dva sata ujutro žene obično uzimaju taksi, studije to pokazuju. Kako se boriti protiv te pošasti, posebno na europskoj razini, budući da ovo nije problem samo u Francuskoj, nego vjerojatno u svim zemljama Europe? Hvala. I zadnje pitanje. Izvolite. Dobar dan. Sabrina, radim na e, u e, znači nacionalnoj udruzi žrtvi atentata. Govorimo i isto tako e, kad govorimo o žrtvama javno prijevoza općenito imamo raspravu na europskoj razini postavljam si pitanje kad govorimo znači o e, jednakosti tretmana, da li Europska unija želi to uravnotežiti bez obzira na nacionalnost. Što se tiče društvenih mreža, imamo cijeli niz pitanja koji nam pristižu. Druga tema je javni prijevoz. Lože BX govori o tome e, živim u Parizu Angela Fay nam govori o tome sa svim autobusima u Europi kada će ti autobusi biti e, električni. Isto tako Madepna engleskom, kad e, ćete ustanoviti europski pas za sve vrste prijevoza. Znači radi se o univerzalnom pasu za propusnici, znači sa svim za javni prijevoz, za bicikl i tako dalje. Hvala, imamo cijeli niz pitanja. Imamo pitanje zagađenja u gradovima. Ne bili smo trebali imati zajedničko reguliranje tog pitanja na europskoj razini. Kad govorimo o urbanim politikama, moramo imati umu, ja sam izvjestitelja za urbanu molbinost u Europi, moram reći da ne možemo e, nametnuti e, ciljeve ni državama članicama niti gradovima budući da to u ovom trenutku nije u nadležnosti Europske unije a određeni sektori e, znači su još uvijek e, uređeni načelom supsidijarnosti Isto tako kad govorimo o urbanim politikama imamo isto tako i osmišljavanje ciljeva. Europski parlament u tom smislu e, potpisao e, isto tako i osmislio deklaraciju koju su potpisali ministri prijevoza u Europskoj uniji korištenja znači bicikla u gradu svi ministri su potpisali tu izjavu, tada je gospodin Kramer bio predsjednik ovog odbora i svi su se tada slagali e, s time da moraju ojačati, da moramo ojačati mjesto bicikla u gradu. A sada, naravno, kroz zakonodavni okvir i zakonodavne akte to mora isto primiti i konkretne aspekte u praksi. ponekad moramo malo i prodrmati Europsku komisiju kako bismo dobili rezultate. Što se tiče zagađenja, to je izazov 21. stoljeća. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je zagađenje e, bolest e, 21. stoljeća. E, samo sa dizelom imamo preuranjene smrti, 400 e, tisuća preuranjenih smrti. Zbog toga to pitanje zagađenja mora biti naš prioritet i imamo također volju da reguliramo to pitanje kroz ciljave, ali isto tako osmišljavanje nacionalnih politika za smanjenje zagađenja. Znam da u Francuskoj u ovom trenutku se e, odigravaju isto tako i e, E, sastanci vezano uz mobilnost. Imamo također imamo i teritorijalnu koheziju vezano uz to pitanje. Prijevoz ne odgovara uvijek potrebama. A što se tiče ovog uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i zlostravljanja u javnom prijevozu, to je e, jako važno pitanje i mi ćemo se e, danas, e, ove godine u suradnji sa komisijom time pozabaviti. A što se tiče ovog europskog pasa, je, to je upisano u cilj našeg odbora, znači više dijeljenja automobila, prijevoza, javnog prijevoza Radi se o univerzalnom pasu koji je jedan od e, snažnih ciljenja, ciljeva našeg odbora. A naš gost je među nama i želio bih, e, željela bih ga pitati što misli o ovim izazovima. Nismo govorili o znači riječnom prometu dovoljno, o pomorskom prometu, a Sada bismo željeli da nam gost kaže na kojim velikim pitanjama mi zajedno moramo e, raditi u budućnosti. Uh, Mislim da su danas već spomenuti najveći izazovi i doista je e, hitno s njima se pozabaviti. A što se tiče podataka i privatnosti, odvija se velika bitka ne samo za transport, već e, i pojedinci bore, se bore za svoju privatnost. Dakle, e, e, tamo gdje ima jako puno podataka, kao što recimo Google, e, Google će znati u svakom trenutku koliko je osoba na postaji, recimo u Londonu, Parizu ili u Manchesteru. Ako to treba pomoći i biti efikasniji nego što se bilo jučer, redu. Mi smo u svakom slučaju e, svjesni i prethodnog zakonodavstva, znamo sve i o bijeloj knjizi i tako dalje, ali naša se e, borba promijenila. Trebali bismo moći regulirati nekako sve e, ono što ulazi na tržište E, poput e, Flixbuseva. E, gotovo da je šala, ali Europski parlament već dvije godina o Interrailu za razgovara za mlade ljude, ali za 99 eura ćete moći Netflix, net, dakle Flixbusovima se voziti po cijeloj Europi koliko god ćete željeti. Dakle, Besplatni transport protiv kojeg sam ja i integracija. Ja sam protiv toga nema ničeg besplatnog, niti besplatne vode, niti besplatne energije. U Belgiji e, recimo većina zaposlenih dobiva od tvrtke e, subvencioniranu kartu u visini od 80%, E, a onda recimo druga je stvar teritorijalno planiranje e, ljudi mogu živjeti i 100 e, km izvan Brisela i za put na posao ne plaćaju ništa socijalna inkluzija je socijalna stvar i naravno da trebamo socijalno postavljene cijene ali besplatni prijevoz nije rješenje ništa nije besplatno ono što je zanimljivo u smislu tih plaćanja e, je masovna mobilnost. E, recimo, moći ćete kupiti paket kao što ste mogli za mobilni e, telefon ili za televiziju, tako ćete moći i za prijevoz. To je recimo Netflix prijevoza. Za 50 ili 100 eura mjesečno imat ćete pristup baš svim uslugama prijevoza. Možda vam neće trebati sve, možda ćete koristiti e, car sharing nekoliko puta e, tjedno i ta integracija je vrlo brza u e, Beću, u Helsinkiju se upravo razvijaju ovakve usluge ili međutim ono što je zanimljivo a vi ste spomenuli 13% e, proračuna odlazi na promet na transport, ali 99% toga se troši na automobile, na kupnju automobila, na održavanje i na gorivo. Dakle, u jednom tako velikom paketu kad kritična masa pređe od režima vlasništva automobila pa prema dijeljenju automobila doći će do prave socijalne inkluzije, ali nikako to ne smije biti besplatni prijevoz. Hvala gospodinu Tokenu na ovim razmišljenja, dragi europski građani. Malo smo prekoračili naše vrijeme za 15 minuta, a mi ćemo sada nastaviti s radom. Imate izbor ili ćete ostati s nama. Želite ostati s nama? Znači, ostati ćete a mi ćemo sad jednostavno nastaviti s našim radom i vi ćete biti svjedoci toga. Nećete moći postavljati pitanja tijekom našeg rada. Mi ćemo vam objasniti kako se to sve događa. U okviru odbora za promet imate teme i imate izvjestitelje. Sada ćemo se pozabaviti sljedećim pitanjem praćenje emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila izvješćivanje o ta dva parametra. Za svaki tekst je imenovan izvjestitelj, a ovdje je to gospodin Nikola Kaputo koji će nam objasniti kakva je situacija sada s njegovim tekstom izvješća. Izvolite Nikola. Zahvaljujem predsjedateljice i čestitam na ovoj inicijativi. Prijedlog urebe o praćenju emisija podataka vezanih uz potrošnju goriva te uz emisije CO2 teških vozila će zapravo biti e, jedan od novih uspjeha u tom naporu Europskog parlamenta da na neki način se nosi sa e, tim našim prometnim sektorom u novom globalnom kontekstu, a kako bismo mogli ispoštovati sve ekološke ciljeve koje si Europska unija postavila. Dakle, riječ je o e, sustavu Vektu koje polažemo najviše nade, a to je alat za izračun potrošnje energije vozila. E, riječ je o tome da bi se trebao provoditi, e, provoditi testiranje, znači kako potrošnje, tako i emisije CO2 u stvarnim uvjetima vožnje. Mislimo da je to iznimno bitno kako bismo vidjeli koliki je stvarni učinak tih teških vozila, ne samo po pitanju e, znači poteškoća s upravljanjem, nego i po pitanju održivosti. I također trebamo sektoru omogućiti sve one informacije koje su do sada nedostajale i koje su ključne za odabir odabir vozila. Posebice kada se e, znači neko vozilo bira za intenzivnu uporabu. Ono što želimo napraviti, a to je uravnotežiti javnu, raspolo, znači, javnu raspoloživost tim informacijama kako bi se zapravo izbjegli slučajevi nepoštene konkurencije. I također kako bismo izbjegli slučajeve koji su vezani uz nezakonito širenje osjetljivih informacija. Također želimo uvesti razliku između znači osjetljivih podataka i e, znači komercijalno e, važnih podataka. Također moramo zajamčiti transparentnost i ispravno korištenje i funkcioniranje tržišta. Ovdje kada govorimo o e, broju znači registriranih vozila, moramo uzeti u obzir i ona vozila koja su u poslovnom smislu iznimno bitna i te, ti podaci ne smiju se znači samo e, dijeliti svima, nego isključivo e, zainteresiranim dionicima, dakle i drugim agencijama koje djeluju na tom području, ali i Europskoj agenciji koja je odgovorna i nadležna za to područje. Kada govorimo o pojedinim uređajima, znači Znači kao što su recimo e, sustav prijenosa, e, guma ili također osovine. To su sve podaci koji bi trebali biti dostupni, ali ne na način da se neki od proizvođača stavi u povoljniji položaj u odnosu na druge. Dakle, ovdje e, govorimo o člancima 81 i 82. Dakle, možemo reći da je potrebno uravnotežiti sve interese i mislim da je to moguće i da bi to mogla postati dobra baza za konkretne politike za održivost. I također da bismo mogli olakšati poslovanje i mnogim e, operaterima u tom prometnom sektoru. Uzet ću u obzir sve vaše sugestije kako bismo zajednički raspravljali o jako važnom paketu za mobilnost. Zahvaljujem. Hvala gospodine Kaput. Vidim da naši gosti polako odlaze, ne zato što vaše izvješće gospodine Kapute nije interesantno, nego pretpostavljam da imaju e, druge stvari koje moraju obaviti. Dragi građani, evropski građani, zahvaljujem na posjeti, vi ste uvijek dobro došli i dragi gosti u našem odboru. Ne, mi ćemo pokušati organizirati i slični dijalog u budućnosti. Hvala vam, vama mladima koji ćete osmisliti održivi grad budućnosti. Nemojte zaboraviti da u gradu budućnosti morate se pozabaviti pitanjima prijevoza, a ne samo e, pitanjem stanovanja. Mislim da im možemo uputiti pljesak i sada nastavljamo sa izvećem gospodina Kaputa i sada dajem riječ našim suizvjestiteljima. gospođo Hvenenen, izvolite. Hvala vam predsjedateljice. A zahvaljujemo i europskim građanima koji su nam se danas pridružili. Evo još nešto o ovom nacrtu mišljenja. E, prijedlog e, praćenja CO2 e, za teška vozila je nešto što jako pozdravljamo. Govorili smo danas već e, o dekarbonizaciji transportnog sektora. Prema tome, vrlo je važno da i teška vozila budu obuhvaćena uredbom o CO2, pa to smatram znatnim napretkom osim toga, e, ja što se tiče praćenja e, i izvještavanja to je povećalo tržišnu transparentnost u Europskoj uniji a operateri teških vozila trebaju utvrditi koja su vozila najučinkovitija i to nam je potrebno za budućnost. Dakle, ne samo dekarbonizacija, nego i inovacije koje će omogućiti e, korištenje većeg broja e, vozila koja su e, učinkovita s gorivom. A što se tiče redukcija CO2 emisija, treba pratiti kapacitete i E, koristiti i e, vozila sve većih dimenzija i kapaciteta koji mogu više prevesti odjednom i članovi e, odbora za transport koji su u Finskoj bili pred nekoliko E, tjedana su vidjeli naše e, eko kamione i vidjeli kako se na velikim udaljenostima koje mi imamo e, prevoze veće količine i to na ekonomičniji način Međutim, ovim prijedlogom moći ćemo prikupiti i tehničke informacije o potrošnji goriva i emisijama CO2 i staviti ih na raspolaganje javnosti, e, pazeći za e, na osobne informacije i informacije o tržišnom natjecanju. Hvala vam lijepa i veselim se suradnje u budućnosti. Hvala vam. Gospođo Virkeve. Hvala lijepa. E, budući da emisije CO2 iz teških teretnih vozila... Thank you. And, uh... emisije u cestovnom prometu, logično je da se e, te emisije, kao i potrošnja goriva, trebaju pozorno pratiti, biti javno dostupne, a jednako tako vjerodostojne, pouzdane i usporedive prema prijedlogu uredbe nadležna tijela zemalja članica i proizvođači teških teretnih vozila će dostavljati odgovarajuće podatke a europska agencija za okoliš će voditi bazu podataka a europska komisija će imati mogućnost praćenja i provjere dostavljenih podataka. stoga podržavam e, ovu uredbu kao što podržavam i prijedlog e, izvjestitelja da se u postupku praćenja i verifikacije cijelog procesa Europska komisija može donositi delegirane, a ne provedbene akte kao što stoji jednim dijelom u prijedlogu komisije. I jednako tako da se smanji broj ograničenja podataka koji se objavljuju, što komisija predlaže, odnosno da se ti podaci koje komisija predlaže da se ne objavljuju ipak mogu dobiti na zahtjev. Mislim da su to dobri prijedlozi e, našega izvjestitelja i ja ću ih podržati. Hvala lijepa. Merci beaucoup, Monsieur Ados. Monsieur Zille, excusez-moi. Yeah, thank you, Madam Chair. So, uh, Gospodin Zile, izvolite. Hvala, ja ću zamijeniti izvjestitelja u sjeni. E, gospodina Tošenovskija koji je na drugom sastanku. U njegovo ime želim zahvaliti izvestitelju gospodinu Koputu na nacrtu izvješća. E, kad budem govorio ja, onda će to biti u ime gospodina Tošenovskog. Komisija se bavi znači novim e, sustavom registracija, isto tako novim sustavom za emisije CO2 to e, znači dodatni administrativni teret za e, poduzeća i oni se ne slažu sa ovim prijedlozima. Što se tiče objavljivanja osjetljivih javnih e, podataka vezano uz znači proizvodnju izvjestitelj e, pokušava ograničiti područje primjete, e, primjene. Kad imamo znači konkurentnost e, proizvođača unutar izvan Europske unije, moramo imati na umu da je to kontraproduktivno. U u nacrtu mišljenja izvjestitelj e, mijenja provedbene akte u delegirane akte i žele ustanoviti određena ograničenja a imamo također i regulatorni okvir koji se želi ustanoviti na osnovu nedovoljnih podataka. Nakon 2021. E, godine imamo znači određene podatke koje su unesene centralizirano, ali nisu na pravi način e, e, analizirani. Evo, to su mišljenja gospodina Tošenovskog vezano uz ovaj dosje. Gospođa Kilanen, izvolite. Nisam ga bila čula. Hvala lijepa, dragi kolege. Ja ja pozdravljam prijedlog Europske komisije o izvještavanju i praćenju emisija CO2 za teška vozila i osim toga vjerujem da će novi kamioni biti praćeni na standardni način i da će te informacije biti javno dostupne. Potrebna nam je veća transparentnost u ovom sektoru i osim toga trebamo e, vidjeti kako će se odvijati konkurencija između različitih proizvođača kamiona i te informacije o karakteristikama vozila treba će biti javno dostupne. Vidjela sam i uvođenje novih cestovnih testiranja za e, teška vozila i e, veselim se raspravi o svim ovim pitanjima koje sam spomenula. Gospodine Dalunde, želite ponovo uzeti riječ? Nažalost, morat ćemo bez komentara zelenih, gospodin Bakart nije ovdje, mogu neka generičke komentare e, dati, ali mislim da ću vas toga za sad poštedjeti. Hvala lijepa. A sada Evropska komisija. Bonjour. Bonjour. Um, good afternoon, dear colleagues, and uh, would like first of all to welcome the... Poštovani kolege, e, želim e, prvo e, pozdraviti uopće i početak rada na ovom prijedlogu, a osim toga mislim da možemo govoriti o dijeljenju cestovnog prometa što će sigurno rasti, dakle ta vrsta dijeljenog prijevoza, e, a imamo i e, paket za smanjenje emisija CO2, a sad je pred nama prvi element, odnosno prvi zakonski prijedlog e, o emisijama koji se odnosi na izvještavanje i praćenje i to naravno neće riješiti sve probleme nego će donijeti veću transparentnost na tržištu jer sada nemamo dovoljno informacija e, o potrošnji goriva, potrošnji e, kamiona i e, trebamo više znati o tome da bismo znali, poznavali bolje performansu velikih vozila i to će omogućiti uštedu zbog vrlo visokih cijena operativnih troškova. To je isto tako dobro i za konkurenciju među proizvođačima, te će u smislu transparentnosti otvoriti tržište. Što se tiče podataka koje bi trebalo učiniti javno dostupnima, tu treba postignuti ravnotežu između potreba za transparentnošću na tržištu i e, osjetljivosti podataka. Ovo je prvi korak, a komisija e, sad radi na standardima i e, to komisija radi dakle na standardima za velika vozila. Sad gospodin Kaput, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, predsjedateljice. Htio bih zahvaliti svim kolegama. Meni je drago da je ovo temeljno zapravo načelo na kojem sam ja na koje sam ja postavio ovo izvješće je zapravo nešto oko čega se svi slažemo i vjerujem da citavo društvo traži veću transparentnost u svim sektorima, pa zato ja smatram da bismo na tom području trebali biti učinkovitiji. Hvala. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 18. listopad u podne. A sada Moram reći da naša sjednica se nastavlja iza zatvorenih vrata i zbog toga ćemo e, zaustaviti web streaming i sad ćemo uzeti malu stanku kako bi e, gosti mogli izaći iz sale. Oni koji ostaju ovdje su oni koji se bave dosjejima koji su uključeni u pregovore na razini trijaloga.